To su rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava. Prva točka na e, dnevnom redu u, ovoj raspravi je Kambođa, posebice slučaj Kema Sokhe, e, riječima autorica rezolucije gospođa Biber Hvala gospođo predsjedateljice. Od lokalnih izbora u lipnju došlo je do nazadovanja u zaštiti ljudskih prava i demokratizacije u Kambođi. U kolovozu došlo je do eskalacije kada je uhićen Kema i imamo na to napade i na neovisne medije i na civilno društvo. I e, to sve treba sagledati u svjetlu izbora koji su predviđeni za lipanj 2018. godine. Bojimo se da će doći do pogoršanja situacije. Bez međunarodnog pritiska ili zauzimanja čvrstog stajališta neće moći izvršiti pritisak na kambođansku vladu da poštuje ljudska prava. Trebamo usklađeno djelovati i ukazivati na ova teška kršenja ljudskih prava. Ako se ova represija nastavi, Europska unija treba će redividirati svoje trgovinske odnose sa Kambođom. Hvala. Hvala. E, riječ ima gospodin Martin na jednu minutu. Hvala. Nažalost, u posljednjih nekoliko mjeseci došlo je do značajnog pogoršanja o stanju zaštite ljudskih prava u jugoistočnoj Aziji i to pokazuje činjenica da imamo tri rezolucije ovdje o tome. Nažalost, Kambođa nije nikako izuzeće i s obzirom na njezinu tragičnu nedavnu prošlost, zabrinjava nas to što ljudska prava, demokracija i vladavina prava su sve načela koja su izložena napadu u toj zemlji. Pozivam Kabođu da pusti političke uhićenike i da omogući oporbenim strankama i oporbi djelovanje i da provode kampanju prije izbora 2017. godine i nadam se da će doći do slobodnih izbora u Kambođe. Trebamo posjetiti Kambođu da smo njihov značajan partner dajemo ih 400, dali smo im 400 milijuna eura između 2014. i 2020. I imamo također sustav trgovinskih e, povlastica i to činimo zato jer želimo promicati naše vrijednosti u toj zemlji i nadam se da će to oni poštivati. Hvala. Hvala sljedeća ima e, riječ također autorica rezolucije, gospođa Bjeržaj, imate riječ. Hvala gospođo predsjedavajuća. Kambođa je među onim zemljama za koje Europski parlament redovno ukazuje da postoje kršenja ljudskih prava i to sasvim ispravno jer se situacija doista pogoršava. S obzirom na nedjeljivost ljudskih prava moramo prokazati jednako odlučno sva kršenja ljudskih prava i moramo se jednako tako brinuti i za ekonomska i socijalna prava kao i za politička prava. U Kambođi se otima zemlja multinacionalne kompanije, posebno iz Europe, to iskorištavaju. 65% zemlje je oduzeto, e, već je pokrenut postupak pred Međunarodnim kaznenim sudom. Ovaj slučaj o kojemu danas razgovaramo je dobar primjer e, koliko se teško boriti protiv takvih stvari. Moramo se boriti protiv uzroka, posebno u toj zemlji gdje postoji tako velik broj e, prognanih. Hvala, gospođo Verža. Sljedeći ima riječ također jedan od autora rezolucije, gospodin Marijas. Izvolite. Bardzo, Mr. President. To politiko klima stin Hvala, Stanje u Kambođi se pogoršava. Imamo progon na račun aktivista za ljudska prava, članova oporbe i pripadnika medija. To je na dnevnom redu, a također vidimo da dolazi do arbitranih e, presuda na sudovima. To sve zabrinjava tim više što premijer daje javne izjave o postupcima koji su još u tijeku. Dakle, imamo i uplitanje u rad pravosuđa. Trebamo stati na kraju uhićenjima i omogućiti funkcioniranje političkog sustava. Vlada treba osigurati vladavinu prava, slobodu udruživanja i slobodu govora. Treba također stati na kraj timanju zemlje. 56% um, privatnog zemljišta je otuđeno i prisvojeno. I to je pojava koja zahvaća i niz drugih zemalja i koja je neprihvatljiva. Europska unija treba poslati poruku u Kambođi i reći da taj režim ne može održati sustav povlastica sa Europskom unijom ako se ne budu poštovala ljudska prava. Hvala gospodinu Marijasu. Sada dajem riječ sljedećem autoru rezolucije, Petrosu Austrovića. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Gospođo visoko predstavnice, poštovane kolege, iznad svega želim srdačno pozdraviti oporbu, odnosno delegaciju oporbe iz Kambođe koja je danas prisutna u vječnici i želim vam osobno zahvaliti na vašoj borbi za pluralizam i demokraciju u Kambođi koja traje već mnogo godina. Najnoviji razvoj događaja u Kambođi doista je razlog za sve veću zabrinutost. Umjesto da iskoristi priliku koja se nudi na dolazećim izborima 2018. godine, umjesto da odabere pomirenje, i poštovanje ljudskih prava i temeljnih prava, umjesto da poduzme mjere za smanjenje korupcije i siromaštva, vidimo da ta zemlja guši neovisne medije, civilno društvo i oporbu to sve treba što prije obustaviti. Ken Soha i ostali politički zatvorenici moraju biti pušeni na slobodu i to bezuvjetno oslobođeni. Nakon desetljeća patnje može se mnogo učiniti za uspostavu mira, za pomirenje i za bolju kvalitetu života u Kambođi. Hvala. Prihvaćate li plavu karticu? gospodina Tremosa i Barcelsa. Izvolite, gospodine Tremosa i Ja Samo želim eh, upitati kolegu gospodina Ostreviću sa sljedeće. Slaže li se s činjenicom da bi iduće godine Europska unija mogla na izbore poslati promatračku misiju budući da stajeno dajemo financijsku potporu toj zemlji za poboljšanje političke situacije? Hvala. Hvala kolega na ovom pitanju. Mislim da je doista to vrlo aktualno pitanje. Na lokalnim izborima nismo imali promatačku misiju, ali za političke izbore 2017. godine usko surađujemo sa SVD-om i sa našom delegacijom u Phnom Penhu i to znači da moramo biti prisutni kao promatračka misija na tim izborima kako bismo osigurali što veću transparentnost i odgovornost. Hvala još jednom na pitanju. Hvala. I posljednji autor rezolucije gospodin Tune Kelam. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju, gospođo visoka predstavnice. Pridružujem sam kolegi Austrovićiju su u njegovim stajalištima kada je riječ o promatračkoj emisiji i pozdravljam pripadnike kambođanske oporbe koji su ovdje. Njihova prisutnost danas je doista od izuzetne važnosti. Samo prije 11 dana pođa oporbe je uhićen i suočen je sa optužbom izdaje. Zabrinjava nas činjenica da već 30 godina u Kambođi nema demokratskih promjena i da su mnogi vođa oporbe uhičeni, što sada uključuje i dva zastupnika u parlamentu. Drugo što nas brine je pitanje neovisnosti medija. Samo prije deset dana jedne dnevne novine u Kambođi su prisiljene zatvoriti vrata zbog visokih poreza, a također i niz e, TV kuće je također zatvoreno. Pozivamo vladu da prije izbora iduće godine da pravi demokratski prostor oporbi kako bi se izbori mogli odbiti u skladu sa voljom većine kambođanskog stanovništva. Hvala. U ime Pučana, zastupnik Polčak. Izvolite, imate jednu minutu. Hvala na riječi. Ja pozdravljam predstavnike Kambođanske borbe koji su danas ovdje uhićenje Kema Soke i optužba zbog e, vele izdaje su vrlo ozbiljni događaji. Optužba zbog e, veleizdaje i sučesništva sa trećim zemljama su vrlo ozbiljne. Govoriti o tajnoj zavjeri sa SAD-om znači da se govori o nečemu što je u sukobu sa vladavinom prava i naročito na žalosti što to čini premijer. Možemo, moramo pokazati kambođanskim vlastima da se ne slažemo sa ovakvim postupcima. Politička borba ne može se provoditi na ovakav način. Moramo u Kambođu poslati promatračku misiju prilikom izbora. Prelazimo na spontane javljanje za riječ. Riječ ima zastupnik Pospiš, ili na jednu minutu, izvolite. Hvala lijepo. Ja bih htio podržati ovu rezoluciju koju ćemo glasovati danas poslije podne. Stanje u Kambođi se pogoršava. Režim ovog premijera nikada nije bio demokratski. A što se tiče ostalih čelnika oporbe, postoje prijetnje na račun oporbe i čak se prijeti da će se oporbena stranka zapravo prije sljedećih izbora raspustiti. Europska unija mora uputiti promatračku misiju za promatranje izbora u Kambođi. Ukoliko uistinu dođe do raspuštanja oporbenih stranaka, izbori se neće moći ni približno odviti u normalnim uvjetima. Zastupnika Astaldo. Hvala. Prije svega bih pozdravio e, predstavnike oporbe u Kablođi. Pozvao bih da se ne predaju pred ovim nedemokratskim e, režimom. Ja sam i boravio u toj zemlji. Hićenje Kema Soka je tek e, jedno u nizu uhićenja. Nažalost, nastavlja se i cenzura medija. Također tu je otimanje zemljišta, zem to podupire vlada i ponavljamo apel da se promijeni klima prema oporbi, prema građanskom društvu kako bi došlo do pravih, slobodnih političkih izbora i pozivamo visoku predstavnicu da ako bude uvjeti za to da uzme u obzir mogućnost, uzme u obzir mogućnost slanja promatračke misije u tu zemlju treba biti moguće vjerovati da je moguće ostvariti bolju budućnost za tu zemlju. Baldo and uh, now eh, deputado. Hvala. A sada zastupnik Farija. Hvala. Čelnik eh, oporbe u Kambođi, Kem Soka je arbitrarno uhićen, usprkos tome što ima zastupnički imunitet. Dva dana kasnije je osuđen od strane suda u Pnompenu za izdaju te bi mogao biti osuđen za na zatvorsku kaznu od 15 do 20 godina. Također je, su je prognana jedna nevladina udruga iz SAD-a te Cambodia Daily Ovo je još jedan neprihvatljivi pokušaj da se neutraliziraju e, glavne oporbene snage nakon e, održanih e, općinskih izbora. Nadajmo se da će sljedeće godine na izborima da nakon tih izbora Hunsen više neće biti na vlasti.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 da se protivim uhićenju Kem Soke kao i progona njegove stranke te napada na slobodu medija. Ova oporbena stranka očito je trnu oku premijeru Kambođe premijer e, želi uvesti diktaturu, a Kambođa je inače vrlo bogata zemlja, ima veliki potencijal i građani Kambodje bi, Kambođe bi trebali moći živjeti mirno i također želim pozdraviti ovdje prisutne predstavnike oporbe iz Kambođe. Zastupnik Venta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 i s obzirom na dolazeće izbore. Također imamo temeljni problem u vezi sa e, zaštitom temeljnih prava i ljudskih prava. Također e, tu se postavlja još jedan važan e, problem koji se tiče naročito ruralnog stanovništva, a to je otimanje zemljišta. I to uz odobravanje vlade. To dovodi i do toga da ti najsiromašniji svojevi stanovništva nemaju pravo niti na nikakvu naknadu za to zemljište. Ljudska prava su zaštićena ustavom i stoga ih treba poštovati, a to je i temeljni preduvjet za suradnju između Kambođe i Europske unije. U ime Europske komisije dajem riječ visokoj predstavnici Federiki Mogherini. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Doista prošli tjedan je bio uistinu tužan tjedan za pragnu stanje demokracije u Kambođi. To je bio tužan tjedan za medije i za građane Kambođe. Uhićenje Kemsoke, e, do kojeg je došlo dakle, 3. rujna, kao i zatvaranje Kambodje Daily, zapravo samo niz e, u čitavoj lepezi događaja kao što je uhićenje e, predstavnika civilnog društva i oporbenih stranaka te ugrožavanje slobode medija. Očito je da je riječ o ozbiljnoj eskalaciji političke situacije. To su daljnji napori da se ograniči prostor za nezavisne medije i civilno društvo i demokratski prostor općenito. I dalje se nastavljaju sudski postupci protiv čelnika oporbe i čelnika nevladinih udruga i uglavnom su politički motivirani. Vjerojatno ste i sami primijetili da je Europska unija zatražila od vlasti u Kambođi da smjesta puste kemsoku na slobodu. Ranije tijekom ove godine već smo jasno dali do znanja svoje mišljenje kada je Kambođa mijenjala zakon o političkim strankama koji je e, omogućio da se arbitrarno raspuste neke političke stranke i to će svakako baciti sjenu na izbore i na samu e, legitimnost rezultata izbora. Što se tiče izbora, znate da je Europska unija dala pomoć e, u vrijednosti od 10 milijuna eura da se poboljša izborni postupak. Mi smo tjesno surađivali sa njihovom izbornom e, komisijom kako bismo poboljšali postupak e, registracije birača. Također smo im pružili tehničku pomoć o pravnim aspektima te e, uz promatranje izbora. Mi također pratimo kako se razvija birački popis od 1. rujna te imamo, e, smo uputili naše stručnjake za praćenje izbora još e, prošlog lipnja. Delegacija Europske unije u tjesnoj suradnji sa veleposlanstvima Europske unije uputili su e, diplomate promatrače na birališta. Mi smo opetovano tražili od kambođanskih vlasti da poduzmu sve korake kako bi se osigurali da izbori budu demokratski transparentni i kako bi rezultati dobili povjerenje birača. Isto tako smo iskazali zabrinutost zbog toga što je parlament usvojio amandmane na zakon o političkim strankama i čuo sam tako, čula sam također vaše komentare da bi možda za sljedeće izbore trebalo poslati e, stvarnu e, promatračku misiju. Ukoliko dobijemo poziv od vlade, Europska unija bi bila spremna razmotriti mogućnost da uputi promatračku misiju e, za izbore koji će se održati u srpnju sljedeće godine. Mislim da će razvoj političke situacije u sljedećih nekoliko mjeseci biti ključno za ocjenu o tome hoćemo li krenuti tim smjerom ili ne. Tu postoji još jedno važno pitanje. Mi e, podržavamo obnovu i razvoj ove zemlje od samoga početka. Isto tako imamo sredstva za razvojnu suradnju koja su dosta značajna a u sklopu su višegodišnjeg financijskog programa za razdoblje 2015. do 2020. godine. Svi naši programi su predmet praćenja i e, o njima se raspravlja u dijalogu sa vladom, te su načela poput demokracije i vladavine prava ključni u našoj politici i to su upravo aspekti koje pratimo. Naš angažman i suradnja s Kambodžom je dugoročan i bilo kakva mogućnost obustave ili suspenzije suradnje trebalo bi dobro analizirati s obzirom na utjecaj na građane e, i na pristup i mogućnost školovanja djece. Dakle, naš osnovni prioritet je da pomognemo građanima Kambođe. Veći dio stanovništva još uvijek je u ranjivom položaju, tako da ćemo i dalje pratiti situaciju te ćemo se koristiti svojom razvojnom pomoći kako bismo pomogli lokalnom stanovništvu. Kambođa je također dobila pristup europskom tržištu e, temeljem programa Sve osim oružja i to je bio snažan pokretač gospodarskog razvoja u toj zemlji i usprkos velikoj zemljopisnoj udaljenosti Europska unija je najveće izvozno tržište za Kambodžu u ovom trenutku. Isto tako vjerujem da ne može biti održivog razvoja bez demokratskih jamstava i poštivanja ljudskih prava, tako da ćemo mi nastaviti koristiti se svim raspoloživim kanalima kako bismo tražili da dođe do zaokreta u trenutnom trenutnoj političkoj situaciji. Mi ćemo pomoći Kambođi da radi na demokratskoj konsolidaciji i ravnopravnom gospodarskom razvoju, no očekujemo te zemlje da poduzme sve potrebne korake kako